nacionalne kompanije plaćaju svoje poreze. I ne treba nam povjerenik e, koji će zatvarati oči pred e, smrtnim stradanjima na sredozemlju, a nositi e, naziv zaštite europskog načina života. Isto tako treba zaštititi evropljane koji žive u velikom siromaštvu. Možda bi ovaj program izazvao veći entuzijazam kada bismo imali jedan drugačiji paket mjera. Gospođo von der Leyen, naš klub zastupnika GUE nije spreman žrtvovati e, narod i planet Evropsk, zaslužuje mnogo više od ovoga. dvije minuti, grazie. Gospodine Legutko, imate dvije minute, izvolite. Thank you, uh, uh, madam president. Hvala. Gospođo von der Leyen, vaša komisija je prilika za nov početak e, i doista se nadamo da će biti tako. Moj klub će vas e, podržati u mnogome, svakako ćemo vas e, podržati u iznalaženju kompromisa o proračunu, mi ćemo vas podržati i u otvaranju jedinstvenog tržišta usluga, u iznalaženju jedinstvenog rješenja za migracije, u provedbi ambicioznih planova za zaštitu klime, ali naglašavam da ćemo i podržati one zajednice čija je opstojnost ugrožena pretjeranim ambicijama u pogledu klime. Znajte da nema niti će ikad biti europskih nacija, dakle europske nacije. Europska unija se sastoji od 28 zemalja članica no moramo promijeniti način glasovanja u vijeću i zapravo je to institucija koja zadaje europsku agendu, to je Europsko vijeće, dakle, a ne Europski parlament. Nemojte nastaviti prethodnu praksu komisije u kršenju slova i duha ugovora kako bi se nametnuo proces integracije. Unatoč onome što čujete u ovoj vijećnici ili u Briselu postoji različito viđanje o tome što bi Europa trebala biti ili što ne bi trebala biti u različitim područjima zemalja članica. Dakle, neka ova politika bude utemeljena na e, dokazima, a ne dokazi koji su utemeljeni na politici. Sretno, gospođo von der Leyen. Hvala, gospodin Zani, na dvije minute. Hvala, gospođo von der Leyen, nakon mjeseca podmetanja i svađe između klubova imamo konačno komisiju, ali u trenutku krize koju proživljavaju europske institucije imat ćemo najslabiju komisiju, komisiju koja već zapinje na početku, a prema vašim riječima, prema onome što ste rekli u posljednjih nekoliko mjeseci, čini se da je to slijepa komisija koja nije shvatila poruku europskih građana i koja ne želi predložiti drugačiji pristup problemima s kojima se oni nose. U svojem današnjem govoru govorili ste o rodnoj ravnoteži, govorili ste o novom zelenom planu, ali nažalost ono što europski građani misle svakoga dana nije imali Europska komisija ravnopravnost među spolovima, nego razmišljaju o tome kako preživjeti do kraja mjeseca, kako zadržati vlastite plaće, a i u pogledu zelenog plana čini mi se da je vaš pristup ideološki i ne bih htio da to dovede do dodanog gubitka konkurentnosti naših poduzeća. Europa je već mnogo učinila u pogledu smanjenja emisija, sada drugi trebaju odraditi svoju zadaću. Ne bismo htjeli da Vaše mjere u tom pogledu predstavljaju dodatni teret za naša poduzeća i za naša gospodarstva. Nisam međutim čuo da se spominju bitni elementi znamo što prijeti našoj konkurentnosti. Ta prijetnja dolazi izvana, ali nisam čuo nikakav prijedlog o tome kako ispraviti funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nije se spomenuo socijalni dumping i dumping plaća koji se događa u Uniji, nije se spomenuo porezni dumping i nije se spomenula industrializacija. A to su procesi koji se događaju u Europskoj uniji koji iskrivljavaju naše unutarnje tržište tržište. Danas ćemo s ponosom reći ne onima koji žele uništiti Europu. Ja predlažem da se suočite sa izazovima i da uvidite greške politike koje ste vodili do sada i da promijenite pravac u smjeru onoga što traže europski građani jer inače Europa neće imati budućnosti. Hvala. Gospođa Keller, izvolite. Ova komisija stupa na dužnost u trenutku kada nemamo mnogo vremena za djelovanje kada je riječ o klimi i vidimo da su to ključni prioriteti za komisiju i to nam je drago, a to je i ključni prioritet 90% europskog stanovništva. No nismo toliko sigurni da će ovim naslovima osjetiti i dijela. Kao što je komisija najavila, ona neće promijeniti poljoprivrednu i trgovinsku politiku i to onda neće dovesti do poboljšanja klime. Drago nam je što vidimo da imamo više žena u komisiji iako e, no, treba e, osigurati veću ravnopravnost žena i također e, jednakost u komisiji. Imamo tu dobre kandidate, ali i neke kandidate koji su pali zbog sukoba interesa a mi ozbiljno pristupamo europskim vrijednostima, vladavini prava i ljudskim pravima. Gospođo predsjednice, nećemo podržati onu komisiju koja nema jasno stajalište o tim e, pitanjima, ali budite sigurni da kada budete poduzimali inicijative u pogledu zaštite klime, socijalne Europe i jačanja vladavine prava, mi ćemo vas biti spremni podržati, ali isto tako ćemo ukazivati na pogrešne, e, pogreške komisije ili kada komisija bude previše sramežljiva. Tražimo od komisije da sada počne djelovati i nadam se da ćete imati onu potrebnu snagu kako biste progurali promjene i da se suprotstavite vijeću kada to bude potrebno i da ćete raditi i na našim vrijednostima kao što je to vladavina prava. Tražimo od vas da djelujete jer je za to krajnje vrijeme i zato ne dajemo crveni karton. Iako smo ukazali na razne probleme viša puta i vidim da oni do sada nisu riješeni. No, ne želimo vam dati niti bjanko ček i zato je naš klub odlučio ostati suzdržanim danas no nadam se da ćete opravdati ipak provjerenje ostalih. Veselimo se dobroj suradnji s vama i vama i vašim kolegama. Želim svu potrebnu snagu i energiju koja je potrebna ne samo da održi naš kontinent na okupu, nego da ga i nam prijedi. gospodine Čolos, dvije minute. Gospođo predsjednice, ima mnogo stvari oko kojih će ova komisija morati pokazati odlučnost učinkovitost i sposobnost da motivira države članice i građane koji imaju razloga vjerovati u njezin projekt. Međutim, moramo prepoznati činjenicu da Europa do sada nije imala tako ambicioznu komisiju u području zaštite okoliša i digitalne ekonomije i pristup e, doista obećava. Nismo do sada još imali komisiju koja na ovaj način provodi ravnopravnost spolova, jer da, ravnopravnost među spolovima važna je za sve nas. Ravnopravnost također podrazumijeva da se svima da prilika da se izraze i koja se opredijelila za provedbu vladavine prava i zaštitu sloboda pojedinaca. Nikada do sada još nismo imali dijalog kako bismo zajedno mogli izgraditi politički plan rada i parlament je tu dao svoj doprinos. Naš klub će podržati vašu komisiju, gospođo predsjednice, no to neće biti bjanko ček, kao što sam rekao. Nadam se da će svi oni koji od zaštite okoliša i vladavine prava čine svoje prioritete trebaju preuzeti vlastitu odgovornost umjesto da samo iskazuju želje. Kako bi se ovaj program proveo u djelo moramo imati jasno i pošteno partnerstvo utemeljeno na povjerenju ovdje u parlamentu bez uzajamnog povjerenja nećemo ostvariti rezultate, a bez perspektive rezultata klub zastupnika Renew to neće moći podržati. Mi ćemo budno pratiti prijedloge koje ćete iznijeti. Svaki povjerenik ima ključnu ulogu u tome da se ponovno obnovi želja za Europom zahvaljujući novoj viziji, ambicijama i e, strasti prema Europi. Mislim da svi imamo jasnu misiju želimo da se ostvari europski projekt. Međutim, to nećemo ostvariti lijepim obećanjima ili riječima, nego konkretnim mjerama što će učiniti da Europa bude korisna za svakodnevni život građana. Mi želimo glasovati za takvu komisiju, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo Garcia Perez, i vi imate dvije minute. Hvala, gospodine predsjedniče. U svibnju ove godine europski građani su poslali vrlo jasnu poruku odnosno rekli su da žele drugačiju preobraženu Europu, Europu koja opet nudi mogućnosti. Naš klub socijalista i demokrata zna što mora učiniti u sljedećih pet godina. Mi ćemo e, raditi da, za to da Europa bude zelenija, da ona bude feministička i da bude socijalnija. Od komisije očekujemo također da djeluje s odgovornošću, očekujemo da djeluje hrabro i ćemo vam također i prostor za pogreške, ali nećemo prihvatiti vašu nepokretnost ili nesposobnost suočavanja s e, izazovima s kojima se suočava cijela Europa. Zato ćemo vas nadzirati, surađivat ćemo s vama kontrolirat ćemo vas, ali sigurna sam da nas očekuju pet godina napornog rada kako bismo vratili vjeru građanima koji žive u okolici ovog parlamenta i to je ono što u Europi naši građani očekuju. Gospodine predsjedniče, živimo u vremenima gdje imamo ekstremne pozicije i upravo zbog toga je prezentacija koju smo danas čuli dobra. E, suživot, staviti ovdje ponudu na stol, otvoreno svima. To je ponuda za, ovaj, za naš kontinent. Predstavila nam je danas snažan tim i mi danas imamo priliku dati im demokratski mandat. Povjerenici i povjerenice su um, od strane zemalja članica, ali oni će biti uspješni u svom radu za uz našu podršku jer u suradnji komisije i Europskog parlamenta nastaje partnerstvo i zajednički rad za Europu. To je odgovornost koju imamo. A kada sada čujem kako i sa lijeve i s desne strane u ovom domu e, se govori protiv komisije da, mislim da je najbolji odgovor koji danas možemo dati jedno snažno da ovoj komisiji počnemo raditi i ostvarimo snažnu Europsku uniju. Hvala. Hvala. Prelazimo sada na glasovanje. Obavješujem vas da smo izuzetno odgodili obrazloženje glasovanja za sutra. Posjećam da obrazloženje možete dostaviti i u pisanom obliku. Poštovani kolege, Sukladno članku 125. poslovnika parlament većinom danih glasova poimenično parlament potvrđuje ili ne potvrđuje komisiju. Nakon glasovanja ću ja najaviti rezultat glasovanja. Ako komisija dobije većinu glasova, ja ću potpisati pismo kojim najavljujemo odobrenje parlamenta. To ću predati predsjednici komisije i u tome ću izvijestiti vijeće. Sukladno tome, Europsko vijeće će službeno imenovati komisiju. Izbor komisije poimenično otvoram glasovanje. Hanno votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Aprovato. Usvaja se 461 glas za, 157 glasova protiv, 89 suzdržanih.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 Predsjednice, molim vas da se vratite na svoje mjesto. Prije nego što potpišem akt o imenovanju, želim cijelom parlamentu, komisiji i vijeću reći da se ponosimo radom Europskog parlamenta. Ovo je bio ozbiljan i transparentan demokratski proces koji je poštovao ugovore i propise i poslovnik parlamenta. Želim zahvaliti parlamentarnim odborima, njihovim predsjednicima, svim zastupnicima i klubovima zastupnika. Želim istaknuti također i rad administracije parlamenta i želim zahvaliti i medijima na pozornosti koju su poklonili radu naše institucije predsjednici von der Leyen, novoj komisiji, upućujem najbolje želje za uspješan rad. A sada ćemo potpisati pismo. I e devo I e sada ga moram predati. Eh, Nastavimo sada sa uobičajenim dnevnim redom. Predstoje nam eh, još važna glasovanja. Dakle, izvješće Kajli. Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj. Jedinstveno glasovanje poimeničnim putem. Otvoram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasovanje. Approvato. Usvaja se većinom glasova zastupnika. Tri petine danih glasova. Izvješće Holmeier. mobilizacija instrumenta fleksibilnosti poimeničnim putem, Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Aprovato. usvaja se izvješće Holmajer, mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Aprovato. Usvaja se. Izvješće Hormajer Gardija Zabal Rubial. proračunski postupak za 2020. godinu, zajednički tekst. Poimenično otvaram glasovanje.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 Čestitam vam e, na zaključenju glasovanja o proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. Vijeće sa zadovoljstvom zamjećuje da je Europski parlament potvrdio sporazum koji je postignut na sastanku odbora za miranje 18. studenog e, i to sa snažnom potporom. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih još jednom zahvalio predsjedniku odbora za proračun i izvjestiteljima Moniki Holmajer i gospođi Eidergard Zapalgo-Bjal, a i želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta koji su sudjelovali u postupku donošenja proračuna na njihovom konstruktivnom pristupu. Također želim zahvaliti i povjereniku na njegovoj potpori. Hvala vam lijepa. Oprostite. Zajednički tekst o kojem je odbor za mirenje postigao sporazum 18. studenoga odobren je i od strane parlamenta i od strane vijeća i postupak donošenja proračuna odvio se u skladu sa člankom 314. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dakle, proračun za 2020. godinu može se smatrati donesenim, tako da proglašavam da je konačno usvojen proračun Europske unije za godinu 2020. godinu i sada ću pristupiti potpisivanju proračuna. E Poštovani kolege, imat ćemo nekoliko minuta stanke. Hvala. E Hvala na suradnji tijekom današnjeg toliko važnog jutra.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

Grazie, buongiorno. Passiamo ora alla... Hvala, dobar dan svima. Sada prelazimo na dodjelu nagrade Lux. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Dov'è maestro di cerimonie? Mr President, ladies and gentlemen, the nominations for the European Parliament's Lux Film Prize 2019 are Cold Case Dakle, nominirani su za borbeni slučaj Hammerskirt, potom Bog postoji, njeno ime je Petrunja, Teona Mitevska, te film Vlast redatelja Rodriga Sorogojena. Um, stoga pozdravljam a, redatelja Maca Brugera, redatelja ove koprodukcije filma Zaboravljen slučaj Hammerskjolda. representing the North Macedonian Potom koprodukcija, e, film u koprodukciji Bog postoji njeno ime Petrunja, pozivam redateljicu e, Teonomite Mitevsku te ostale sudionike. representing the Spanish and French te španjolsko-francuska koprodukcija, film uh, Last, pozivam redatelja i glavnog glumca. President will now award the European... Predsjednik će sada dodijeliti nagradu Lux za 2019. godinu. Cari registi, autori... Poštovani redatelji, autori, gospođo povjerenice, potpredsjedniče Dobrev, poštovani kolege, Kinematografija je ključ koji otvara vrata razumijevanja i stvarnosti i koji nam omogućuje da bolje shvatimo od smo. Europska kinematografija nikad nije prestala opisivati i govoriti o našem uvijek složenom društvu, o kojem je čak i teško govoriti. Prije rušenja